je sutra u 12 sati. Sljedeća točka dnevnog reda je izvješće McIntyre o sektoru holta kulture. Riječ dajem izvjestiteljici na 4 minute. Izvolite gospođo McIntyre. Hvala gospodine predsjedavajući. Vrlo mi je drago što mogu predstaviti ovo izvješće danas i nadam se da će ono dobiti široku podršku na glasanju. Hortikultura je vrlo važna, važan sektor za Europu i to je sektor e, koji po mom mišljenju može dati veliki doprinos i europskom gospodarstvu i e, prehrani stanovništva e, kugle zemaljske, što je razlog za zabrinutost. Hortikultura tu može dati veliki doprinos. Izvješće naglašava važnost promoviranja hortikulture i osobito e, omogućavanja da se e, hortikulturnom sektoru omogući e, bolje sudjelovanje na zajedničkom tržištu. E, sve teme kao što su i borba protiv klimatskih promjena i tako dalje su također uključene u ovo izvješće. Sigurnost opskrbe hranom je vrlo važno za sve nas E, mi ćemo u skoroj budućnosti trebati 25% više hrane nego što sada trebamo. Trenutno hortikultura proizvodi 18% od sve e, poljoprivredne proizvodnje u Europi, a dobiva samo 3, a koristi samo 3% poljoprivrednih zemljišta. Dakle tu postoji veliki e, prostor za poboljšanje. Također moramo povećati, možemo povećati i izvod, izvoz i moje izvješće naglasi naglašava e, potrebu da se promovira izvoz hortikulturnih proizvoda na, treća, na tržišta trećih zemalja. Dakle, tu je moguće ostvariti e, izvoz u vrijednosti od jedne milijarde eura. Tu postoji cijeli niz e, stvari na koje bih vam htjela skrenuti pažnju, ali neću moći skren, govoriti o svima njima. E, mi pozivamo e, komisiju u e, reviziju režima voća i povrća da nam da jasna i praktična pravila za funkcioniranje organizacija proizvođača kako bi jer u Ujedinjenom kraljevini smo vidjeli na primjer da e, proizvođači imaju problema e, za, sa e, sudjelovanjem na tržištu zbog neuklapanja u pravila komisije. Jedan drugi aspekt je integrirana borba protiv nametnika. Tu ima puno prostora za budući razvoj ako mislimo biti kompetentni na svjetskom tržištu moramo upotrebiti nove metode i nove tehnike ne možemo si priuštiti da e, zabijamo glavu u pjesak i da e, pokušava samo e, se vratiti potpuno ekološkom načinu proizvodnje bez upotrebe ikakvih zaštitnih sredstava. Mi moramo poboljšati način kako radimo, ali ne možemo u potpunosti izbjeći upotrebu zaštitnih sredstava i neonikotionida. I zato moramo postići da sve odluke koje donosimo su utemeljene na znanstvenim eh, dokazima, a ne samo na uvjerenjima. Htjela bih odati priznanje organizacijama kao što je sveučilište Harper Others u mojoj izbornoj jedinici e, Zapadni Midlands koji su vrlo aktivni na ovom području. I konačno e, raste nezaposlenost osobito mladih ljudi u Europi. Ovo je velika mogućnost da im se ponudi e, mogućnost karijere u ovom području. Potrebni su nam tu i znanstvenici, i inženjeri, i proizvođači. To su sve mogućnosti za pozitivne karijere i moramo hrabriti naše mlade ljude da se okrenu ovom sektoru. Hvala lijepa, gospođo McIntyre. A sada prelazimo na spontano javljanje za riječ.